započeti međuinstitucijske pregovore u skladu sa člankom 69c, dakle stavak 1 poslovnika. Možete vi pročitati više o tim mandatima na web stranici parlamenta, a njihovi naslovi će biti objavljeni u zapisniku ove sjednice. U skladu sa člankom 69c stavak 2 broj, e, dakle broj zastupnici koji čine barem niz niži prag mogu do sutra u ponoć tražiti da se glasa o odluci da se uđe u pregovore. Ukoliko ne bude podnesen takav zahtjev u skladu sa navedenim rokom, odbori će moći započeti pregovore.